Good afternoon, Dobar dan, dame i gospodo, dobar dan, dragi kolege. Mislim da bismo trebali započeti s današnjim sastankom našega odbora usvajanjem današnjeg dnevnog reda. Imate li ikakvih prijedloga ili sugestija vezanih uz dnevni red? Nemate? U redu, hvala onda možemo reći da je dnevni red usvojen. Druga točka je odobrenje zapisnika, odnosno prihvaćanje zapisnika sa sastanka održanog od 11. do 14. siječnja ove godine, kao sa, zajedničkog sastanka s, povjerenstvom e, Kotor e, održanog 25. siječnja. To je sve e, do, dostupno na internetu, to se više ne tiska kao što znate. Ako, ako nismo dobili nikakvih e, komentara, to znači da se usvajaju ti zapisnici. Danas nemam nikakvih posebnih e, priopćenja, pa možemo odmah prijeći na sljedeću točku dnevnog reda, a to je analiza uloge E, Europske investicijske banke u europskoj kohezijskoj politici. To je e, prva današnja tema i čućemo prezentaciju rezultata studije o ovoj temi. Studiju je tražio odbor, a proveo ju je Europski centar za istraživanje politika zajedno sa e, sveučilištom u Strathclydu. Cilj je dobiti sveobuhvatnu analizu i ocjenu e, kako su se e, ostvarili e, ciljevi europske kohezijske politike i koja je uloga Europske investicijske banke u tome. Zaključak je da se njihova uloga značajno povećala u razdoblju 2007. do 2013. godine, a s tim trendom se nastavilo i u sljedećem programskom razdoblju. Studija također zaključuje da postoji ograničeno razumijevanje djelotvornosti njihovog doprinosa europskoj kohezijskoj politici. U studiji se kaže da da bi se povećala odgovornost te popravio odnos između Europske investicijske banke, dakle da odnos e, između banke i e, odbora regi treba osnažiti. E, profesor John Butler i gospodin Arno van der Cvet su dakle obojca sa sveučilišta u Strathclydu i oni su danas s nama. I sada ću im odmah dati riječ da bi nam kratko predstave rezultate studije. Svaki od njih imat će 10 do 15 minuta, ukupno maksimalno 30 minuta, a nakon toga će naši članovi imati priliku e, sudjelovati u raspravi i postavljati pitanja. Tko želi početi? Profesor Bachler, izvolite. Hvala gospođo predsjednice. E, dragi članovi, hvala vam na pozivu da vam se danas ovdje pridružim e, kako bi predstavio rezultate ove studije. Ja sam profesor John Butler, a e, do mene sjedi gospodin Arno van der Zvelt. Mm, dakle, naša studija otkriva ulogu Europske investicijske banke u europskoj kohezijskoj politici. Kontekst za ovu studiju o kojoj je govorila kratko i predsjedavateljica je sve veća uloga Europske investicijske banke u kohezijskoj politici i to eh, radi se o indirektnom i direktnom utjecaju i njihov doprinos se svodio na pružanje različitih usluga. Ovdje se radi o pružanju različitih eh, usluga, o kreditiranju, o uslugama vezanima uz provedbu i tako dalje. Zbog te povećane uloge došlo je do eh, niza pitanja na kojima se temelji ova studija. Prvo, očito da je potrebno bolje shvatiti što e, Europska investicijska banka radi u pogledu e, kohezijske politike. To je prvo pitanje. Drugo pitanje je je li ta e, politika djelotvorna u kontekstu kohezijske politike. Nadalje, tu su i pitanja u kojoj mjeri je Europska investicijska banka odgovorna, transparentna i koliko su vidljive njezine usluge. Zatim tu je i niz važnih e, međuinstitucionalnih pitanja. Važan je odnos EIB-a i komisije, zatim odnos EIB-a s Europskim parlamentom, dakle opet u kontekstu kohezijske politike. A iz toga se e, proizlazi pitanje koje su e, implikacije za Europski parlament u kontekstu kohezijske politike i to prije svega naravno mislimo na odbor regije Europskog parlamenta. Na temelju tih e, pitanja definirani su ciljevi studije, a to je odredilo i strukturu moje današnje prezentacije. Htio bih e, reći da se ovdje radi o nacrtu završnog e, izvješća ove studije, e, te još treba izmijeniti, dakle uvesti neke uredničke izmjene i to na temelju komentara različitih institucija, a prije svega ovog odbora. Nakon što sve to zaprimimo ćemo finalizirati ovo izvješće. Sada ću predati riječ e, kolegi koji će predstaviti sadržaj ovoga izvješća. Hvala John, hvala gospođo predsjedavajuća, hvala zastupnicima što su nam dali e, mogućnost da predstavim ovu studiju. Nekoliko riječi o metodologiji. E, početna točka je bila sustavna analiza Eh, akademske, zakonodavne i političke literature, odnosno bibliografije. Gledali smo eh, koji su to instrumenti koji su se koristili eh, za kohezijsku politiku u razdoblju od 2007. do 2013. godine koji su bitni za ulogu EIB-a. Treći element je komparativnu analizu putem interneta svih onih koji su sudjelovali u provedbi kohizijske politike i pritom e, se misli na vodeće e, osobe na rukovodećim položajima u državama članicama. Dobili smo velik broj odgovora. I e, provedeni su polustrukturirani intervjui sa predstavnicima Europskog parlamenta i Europske komisije. E, na temelju ovih metoda napravili smo sažeto izvješće te napravili zajedničke zaključke i preporuke. Sada ćemo prijeći na ulogu EIB-a u kohezijskoj politici. Kategorizirali smo ove aktivnosti e, prema četiri kategorije, međutim te kategorije, neke od njih se međusobno preklapaju. Prvo, od početka provedbe kohezijske politike EIB e e, pruža e, mogućnosti kreditiranja za aktivnosti koje se financiraju u okviru kohezijske politike. Postoje različite vrste kredita koje se nude, one su navedene na ovom, na ovom slajdu. Dakle, radi se o globalnim zajmovima, među zajmovima i tako dalje najčešće se radi o e, takozvanim SPL-ovima, odnosno strukturnim dakle e, kreditima za strukturne e, programe. Druga kategorija su, je uloga EIB-a u svrhu jačanja kapaciteta. Dakle, oni mogu pomagati u uspostavi jedinica za provedbu projekata. A kad je riječ konkretno o kohezijskoj politici, Jaspers je uveden 2005. godine, a radi se o e, zajedničkoj inicijativi e, glavne uprave za regionalni e, razvoj i glavne uprave za pravosuđe. Cilj je bila potpora regijama, a takva inicijativa, s takvom inicijativom nastavilo se u ovom razdoblju. Cilj je davanje savjeta 16 državama članica i trim, e, trima drugim zemljama koje koriste usluge EIB-a e, kako bi pojačale svoje kapacitete. E, isto tako se omogućilo nebankarskim malim institucijama da povećaju svoj kapacitet davanja mikrofinanciranja. Isto tako je uspostavljena platforma FI Kompas to je platforma Europske komisije uz pomoć EIB-a. Njime se e, daje, daje određene smjernice vezane uz e, kreditiranje. Pokriva se cijeli proces implementacije. Treća uloga EIB-a je pružanje analitičkih i savjetodavnih e, usluga onima koji provode te programe i Europskoj komisiji. U tom kontekstu E, u razdoblju od 2007. do 2013. godine e, oni su provodili e, analizu onoga što nedostaje, a isto tako su i provedene studije izvedivosti u kontekstu regionalnog razvoja. To je takozvani program Jessica. Isto tako određene stvari su jako bitne, odnosno nužne za provedbu projekata koji se financiraju financijskim instru instrumenata. E, kada upravljačka tijela to traže, e, isto tako oni mogu biti i odgovorni za provedbu tih e, evaluacija. I na kraju, EIB može može kada ih se dakle kada ih to zatraže države članice ili e, regije, mogu e, upravljati sredstvima za pruženju, e, pruženje potpore e, poduzećima. Za razdoblje od 2014. do 2020. godine oni će imati ulogu i nadalje provoditi određene politike koje se odnose na kohezijsku politiku. Kratko ću predstaviti financijske instrumente. Iako u studiji se spominju i neke druge stvari, glavni naglasak je na upravo financijskim instrumentima. E, prije svega se misli na, e, na e, ona sredstva koja se moraju vratiti. Isto tako se može raditi o različitim vrstama kapitala koji se nudi, može se kombinirati sa bespovratnim sredstvima i tako dalje i to se može raditi izravno ili e, neizravno putem fondova. A to je sve vezano uz e, e, ciljeve koji su navedeni operativnim programima koji se provode uz pomoć jednog ili više financijskih instrumenata. Kao što možete vidjeti, važnost financijskih instrumenata u kohezijskoj politici raste kroz vrijeme, a ima potencijal Um, da naraste s 570 milijuna u razdoblju 94. do 99. na 17 milijardi u razdoblju od 2007. do 2013. Uh, A očekuje se da će taj iznos narasti na 24 milijarde u ovom razdoblju do 2020. godine sve veće korištenje financijskih instrumenata e, dovelo je i da do veće uloge EIB-a u regulatornom okviru. E, oni su uključeni u provedbu e, eh, kohezijske politike od promjene promjene 1998. godine. Oni su i direktno uključeni u provedbu strukturnih fondova jer e, ismatralo smatralo se da, dakle, da se na taj način pružaju dodatna sredstva uz strukturne e, fondove. U to vrijeme je bilo isto tako e, bitno pružiti stručno znanje i usluge praćenja i oni su bili uključeni dakle u takve odbore, a isto tako i u primjenu u pripremu dokumentacije u 2007. do 2013. godine oni su e, bili još uključeni e, i to putem ovog e, mandate managementa, odnosno dakle provedbom, odnosno korištenjem sredstava iz fondova. 2014. do 2020. godine uredba također sadrži odredbe koje se odnose na E i B i da, e, koje omogućuje EIB-u da koristi financijske instrumente. U tom kontekstu važno je navesti da unatoč tome da je EIB sada odgovorniji za provedbu financijskih instrumenata u e, kohezijskoj politici, međutim kad je riječ o strukturnim fondovima i dalje e, Europska komisija i države članice su zapravo zadužene za e, za njihovu provedbu. Kad je riječ o ulazi EIB-a u e, pružanju savjetodavnih usluga i jačanju kapaciteta, e, treba reći da EIB i EIF su dakle provele analizu nedostataka u kontekstu projekata Jeremy i Jessica. Oni su za to razvili e, metodologiju. Međutim, njihove preporuke nisu uvijek e, bile e, provedene od strane nacionalnih i lokalnih vlasti. A treba reći da je to nešto što je imalo i određeni trošak. Međutim, svejedno njihova studija je imala pozitivan učinak na bolje korištenje financijskih instrumenata. I isto tako E, su na taj način informirali e, upravljačka tijela i države članice kako bolje koristiti e, fondove. Isto tako se, se razgovaralo o tome da su zapravo EIB i AF imali sukob interesa u pogledu provedbovih ovih analiza, analiza i um, davanja preporuka s obzirom na ovu njihovu uh, ulogu upravljanja fondovima, odnosno mandate managementa, uh, treba reći da uh, strukture se razvijaju, a u svakom slučaju su upravo upravljačka tijela država članica definirale strukturu fondova i način implementacije, te tko će upravljati tim fondovima. Dakle, to je bio njihov e, odgovor na, na tu kritiku, a isto tako AB je outsourca, odnosno eksternalizirao neke od ovih aktivnosti, e, a e, za a isto tako je za neke stvari iskoristio i ovu platformu e, FI Kompas. Kad je riječ upravo o tim aktivnostima koje se odnose na mandate management, E, nažalost e, u ovom području nema dovoljno e, podataka i u relativno kratkom vremenskom razdoblju i s obzirom na kratko iskustvo provedbe financijskih instrumenata, oni su obavili svoj posao. Države članice su dale podatke, a EIB i EIF su zaključile da su stope povlačenja zapravo manje E, međutim, e, ta stopa povlačenja može biti manja, možda zbog toga što EIB je prisutan u zemljama koje imaju manju, e, manji kapacitet ili su jače pogođene gospodarskom krizom i zato je stopa povlačenja se u tim zemljama gdje EIB je pokazala manjom nego ondje gdje nema e, djelovanja EIB-a. U svakom slučaju to su, e, to su okolnosti koje predstavljaju, koje su dovele do većih izazova za EIB. A e, prema podacima internim podacima, prema e, podacima iz praćenja koje su prikupili EIB i AF, e, podaci vezani uz stopu povlačenja su bolji, prije svega za 2015. godinu. E, sažeto izvješće komisije su pokazale da su naknade za upravljanjem fondovima E, koje se plaćaju EIB-u, EIF-u slični onima e, koje se plaćaju drugim institucijama, e, sličnim institucijama. Razlika drža, razlika u držanju fondova od strane EIB-a i cijena držanja fondova od i drugih institucija može se objasniti nekim drugim kriterijima. Isto tako postoji specifične okolnosti pojedinih država članica koje mogu definirati e, visinu tih naknada. Kad je riječ o kreditiranju, EIB e je imao značajan utjecaj na rashode Europske unije, a u posljednjih 20 godina rashodi su se bitno povećali. Oni imaju dvije uloge. Prvo, djelovali su kao investicija, investicijska banka koja mora zadržati svoj bonitet i zadržati na financijskim tržištima rating e, trostrukog A a na taj način mogu pružati e, kredite svojim zajmoprimcima uz e, bolje uvjete. Drugo, e, isto tako imaju cilj svojim aktivnostima pomoći ostvarenju širih europskih ciljeva. Dakle, to je njihova dvojaka uloga. Za razdoblje od 2007. do 2013. godine ukupan doprinos cilju vezanom uz kohezijske politike iznosi 147 milijardi eura, kao što piše na ovom slajdu. Dakle, to je iznos njihova kreditiranja za ostvarenje tog cilja. I e, njihove aktivnosti su e, predstavljale velik dio rashoda e, u Europskoj uniji kad je riječ o obojmu njihovih kredita e, u kontekstu kohezijske politike nije jasan, zato što ne postoje agregirani e, podaci e, o tome. Ako pogledamo odgovore iz studije u zemljama članicama, Vidimo da u prva dva mjeseca e, su zemlje članice bile zadovoljne. Dakle, bodovi koje je Europska investicijska banka dobila za savjetodavne usluge bile su oko četiri na ljestvici od 1 do 5. Također, uloga upravljanja fondovima je ocijenjena pozitivno, iako nešto niže u odnosu na druge usluge koje nudi B. Od anketiranih zemalja tražilo se da izvoje područja koja su osjetila najviše koristi od djelovanja EIB-a i ovo su zapravo agregirani odgovori na upitnik i svaka zemlja članica je dala svoje odgovore na ta pitanja. Ono što možemo uglavnom zaključiti iz toga je da je pristup financiranju i da su analitičke potpore uglavnom ocjenjene kao najkoristi i najkorisnijima u kontekstu kohezijske politike. Nadalje, Zatražili smo od anketiranih e, pojedinaca da prepoznaju ključne izazove koji se tu pojavljuju, a najveći izazov e, je bila složenost e, propisa i uredba. I naravno Europska investicijska banka mora djelovati u okviru odredaba uredaba i to ne možemo mijenjati, no ipak složenost propisa može utjecati na to kako zemlje članice, kakav zemlje članice imaju dojam o EIB-u. Također, kao izazovi navedeni su i e, visoke naknade za upravljanje i visoki troškovi provedbe. Zatim, jača uloga investicijske banke u kohezijskoj politici i tehnička priroda fondova je postavila pitanja o odgovornosti i transparentnosti, a također i vidljivosti aktivnosti EIB-a. EIB ima visoki stupanj autonomije u sustavu institucija Europske unije, ali to ne znači da je investicijska banka djelo koje izuzeto od europskog prava. U prošlosti Europska investicijska banka eh, je počela nastojati poboljšavati svoju transparentnost i odgovornost i to čini i dan danas. Imamo izvješća o posebnim eh, tematikama koje se smatraju doista velikom eh, inovacijom koja poboljšava transparentnost, no ipak transparent, parlament želi ojačati transparentnost Europske investicijske banke, naročito kada je riječ o gospodarskom i socijalnom utjecaju njezinog djelovanja. Zastupnici u parlamentu općenito dobro ocjenjuju odgovornost, transparentnost i vidljivost proizvoda i usluga EBA, iako kao što vidite ponekad neki su odgovori e, mješoviti i neke su ocjene i niže. Razmotrimo sada odnose između parlamenta i EIB-a. Pa, Odbor za nadzor proračuna i odbor Rekon nadležni su za nadzor aktivnosti EIB-a. Godišnja izvješća daju dobar pregled naših aktivnosti i također daju podlogu za daljni nadzor. No nadzor od strane Europskog parlamenta u kontekstu kohezijske politike je e, djelomičan i ad hoc. Sada e, je glavni E, sugovornik e, odbora regiji u vezi sa aktivnostima EIB-a u kohezijskoj politici, Europska komisija. Osim toga, odbor regiji ne može u potpunosti izravno nadzirati ulogu EIB-a i ako to možemo prepisati dijelu EIB-a kao takvom. E, kada je riječ o operativno u kontaktu između zastupnika i djelatnika EBA, on je ograničen i tu bi se mogao poboljšati aktivan dijalog i razmjena znanja. Osnivanje EFSI-a sada vodi ka e, većem zanimanju za aktivnosti EBA od strane drugih odbora, ne samo odbora KONT i EKON, nego i odbora REGI između ostalih. E, sada da se osvrnem na odnose između komisije i EBA. Pa e, to je određeno statutom banke, Europska komisija imenuje jednog člana uprave EIB-a i komisija je također veliki dionik u ime Europske unije u Europskom investicijskom fondu. Sukladno članku 19. statuta komisiju se obavještava o svim e, zakonodavnim aktivnostima Europske investicijske banke. No, u anketama primijetili smo da e, komisija doista propituje neke projekte i to znači da nema dovoljno pozornosti koja se poklanja određenim potencijalnim pitanjima kada je riječ o zajmodavnim aktivnostima EIB-a. Odnosi između komisije i EIB-a su se značajno razvili i općenito obje institucije ih ocjenjuju pozitivno. Početkom prethodnog programskog razdoblja odnosi između EIB-a i DG Regio, kada je riječ o financijskim instrumentima, bili su dosta neuravnoteženi, odnosno EIB je imao doista veće iskustvo u praktičnoj primjeni financijskih instrumenta, no s druge strane, Europska investicijska banka trebala je povećati svoja znanja o složenosti provedbe kohezijske politike i okviru kohezijske politike. Dakle, tijekom prethodnog programskog razdoblja DG i EIB razmjenjivali su stručna i politička znanja, što je dovelo do boljeg razumijenja i e, jačanja kapaciteta dva institucija. Susreli smo se sa nekim e, izazovima. Postojao je kulturni jaz između Europske investicijske banke i komisije kada je riječ o radnoj praksi. To se smanjilo u posljednjim godinama, ali ipak još postoji prostor za poboljšanje. Zatim e, postojali su različiti i prioriteti dva institucija koje su ponekad dovodili do poteškoća za Europsku investicijsku banku i jedinstveni ciljevi su bitan dio donošenja odluka o investicijama dok komisija e, se uglavnom bavi doprinosom projekata njezinim političkim ciljevima. I na kraju vratimo se na sadašnje programsko razdoblje i na razdoblja nakon toga. Uloga EIB-a i EF-a kada je riječ o provedbi financijskih instrumenata u sadašnjem razdoblju još nije jasna. Neke zemlje članice su već ostvarile snažna partnerstva sa EIB-om i tu um, nastoje mm, nastaviti to 2014. godine nadalje i nastoji ih i proširiti. No, Europska investicijska banka u prošlosti u tome nije imala snažnu ulogu. Uh, neke zemlje e, također traže i širenje aktivnosti a poput e, Švedske, Estonije, Finske, a i nekih francuskih regija. E, kada je riječ e, o inicijativi EFSI, dakle kako bi se uspostavila sinergija i između aktivnosti u korist malih i srednjih poduzeća i programa poput Kozme i Obzor 2020 i kada je riječ o resursima kojima raspolažu privatni investitori i nacionalne institucije, pa tu EIB i EIF imaju važnu ulogu u strukturiranju projekata koje e, podupire inicijativa za mala i srednja poduzeća o sukladnu e, članku 39. CPR-a komisija, a provedba je povjerena EIB-u zemlje članice koje sudjeluju u tome trebaju sklopiti sporazum o financiranju sa EIB-om, no do sada Inicijativa je izazvala manji odaziv nego što je bilo očekivano. Pet zemalja članica Bugarska, Italija, Malta, Rumunjska i Španjolska potpisale su inicijativu SME, dakle za mala i srednja poduzeća, a također se očekuje da će Finska uskoro donijeti odluku o provedbi te inicijative. No, e, prema najnovim informacijama, e, inicijativa raspolaže e, sredstvima od 1,5 milijarde, što je otprilike određeni postotak od 8,5 milijardi koje su predviđene upravo u instrumentu CPR. I na kraju uvođenjem ESIA e to je izazvalo veće zanimanje u parlamentu za aktivnosti EIB-a, uključujući i zanimanje odbora regiji. Europska investicijska banka će imati zastupnike u upravljačkom odboru i to će značiti da sve projekte koje se dobiju potporu iz fonda uključivaće će i redovne postupke za odobrenje projekata koje provodi EIB. Uredbom su predviđene precizne odredbe kako bi se osigurala odgovornost u smislu investicija pred Europskim parlamentom također. Postavljaju se tu važna pitanja u kontekstu kohezijske politike i komisija je naglasila da se e, tu ovi fondovi dopunjuju, ali također i neki su ukazali na značajne e, razlike. E, cilj efsi je učinkovitost više nego e, ravnomjernost i to izaziva zabrinutost zbog mogućnosti da će se tu ojačati teritorijalne razlike. Zatim postoji zabrinutost da će financiranje iz EIF-a izgurati EFSI i također postavlja se pitanje i usklađenosti različitih e, propisa. Evo, sada bih e, predao riječ natrag Johnu. Pokušajte, e, pokušat ću izvesti zaključke neke iz ove studije. I također dati neke preporuke. Pa, ono što prvo valja reći smo spomenuli odmah na početku, odnosno širenje uloge EIB-a u kohezijskoj politici, koja je prerasla sa davanja zajmova na upravljanje određenim područjima, na financijske i analitičke usluge i na izgradnju kapaciteta, što sve u velikoj mjeri pridonosi kohezijskoj politici. Započeo sam sa pitanjem kako su sklađene aktivnosti EIB-a sa aktivnostima kohezijske politike? Pa tu je teško dati sud. Ono što možemo zaključiti iz ankete u zemljama članicama jest da postoji značajna dodana vrijednost uloge EIB-a kada to ocjenjuju zemlje članice i također poduzete su određene procjene, ali one se odnose na individualne aktivnosti poput e, fondova Jessica i e, Jeremy. Teško je seći potpunu sliku o doprinosu EIB-a s obzirom na sve njene aktivnosti u okviru kohezijske politike, što znači da je teško u potpunosti razumjeti ili ocijeniti njezinu u tom smislu. Kada je riječ e, o e, trima pitanjima na koja smo trebali dati odgovor, e, odgovor odnosno odgovornost, transparentnost i vidljivost EIB-a, EIB nastoji poboljšati sva ta tri aspekta i to je i u različitim stupnjevima vidljivo i u odgovorima zemalja članica na naš upitnik. No ipak, Treba poboljšati razumijevanje e, rada EBA sustavnim izvješćivanjem, ocjenjivanjem i nadzorom. I to nas dovodi do preporuka koje želimo iznijeti u našem izvješću i one se mogu podijeliti na dve skupine. Dakle, prva je formalni nadzor, a druga je bolje razumijevanje. Kada je riječ o formalnom nadzoru, preporučujemo da parlament putem odbora regiji promiče bolju odgovornost EIB-a u kohezijskoj politici e, pred komisijom za 2014-2020 i također da se istraže E, mogućnost dodavanja jednog posebnog poglavlja u godišnjem izvješću EBA koje bi bilo posvećeno kohezijskoj politici, naročito kada je riječ o provedbi ciljeva kohezijske politike. Uz formalni nadzor mislimo da treba i poboljšati saznanja o tome što radi EIB i to trajnim dijalogom između parlamenta i Europske investicijske banke e, u cilju boljeg međusobnog razumijevanja kohezijske politike i njezine uloge u tome. I e, parlament i komisija mogli bi ujačati ulogu EIB-a političkim mjerama, e, recimo sličnim političkim mjerama koje se primjenjuju na Središnju banku, zatim Europsku investicijsku banku trebalo bi pozvati da podnese e, rezultate ovom odboru. Zatim e, trebalo bi organizirati seminare i radionice na administrativnoj razini kako bi se promicalo razmjenu znanja i poboljšalo vidljivost e, aktivnosti EIB-a i osiguralo angažman institucija. Zatim treba razraditi detaljnije studije koje će se usredotočiti na e, relevantna pitanja za kohezijsku politiku i treba zaposliti osoblje iz drugih europskih institucija i tijela koje posjeduje odgovarajuća znanja kako bi se osnažilo znanje kojima raspolažu parlamentarne službe i na kraju izrada izvješća na vlastitu inicijativu koja će se baviti ulogom Europske investicijske banke u kohezijskoj politici. Na kraju, svi akademici se tradicionalno zalažu za više istraživanja, no mi tu prepoznajemo i neka područja gdje je potrebno više istraživanja i rasprava kako bi se popunile neke rupe u znanju koje postoje Mislim da to traži više istraživanja i razvoja ne samo u kontekstu parlamenta ili odbora regiji, nego i u široj akademskoj i istraživačkoj zajednici koja do sada nije posvetila dovoljno pozornosti Europskoj investicijskoj banci kao drugim europskim institucijama. Konkretno, mi predlažemo da se istraži uloga EIB-a u um, ciklusu provedbe programa kohezijske politike, dakle ocjenom projekata, odabirom, praćenjem projekata i tako dalje. Zatim predlažemo da se provede više istraživanja o zemodavnim aktivnostima EIB-a, a tu mislimo konkretnije na spajanje portfelja instrumenata i e, zajmove i također način na koji EIB pridonosi projektima koji se financiraju iz kohezijske politike. I na kraju, s obzirom na promjene koje unosi EFSI u ulogu EIB-a u kohezijskoj politici, mislimo da treba ne samo to nadzirati, nego da treba istražiti učinak EFSI-a na kohezijsku politiku i da to treba detaljnije sagledati. Hvala vam na vašoj pozornosti. Hvala na ovom detaljnom izvješću i na informacijama koje ste podijelili s nama. Sada kolege predajem riječ vama. Već se je jedan govornik javio za riječ. Gospođa Maletić prvo, onda gospodin Van Hvala lijepa. Vaše preporuke su izuzetne i hvala vam na ovoj studiji. Drago mi je što i vi prepoznajete potrebu jačanja vidljivosti aktivnosti EIB-a i također da se ojača uključivanje Europskog parlamenta u aktivnosti EIB-a. Iznenadilo me kada ste e, rekli da nema pregleda nad sufinanciranjem projekata kohezijske politike i to je ono što nam doista treba. Također e, treba nam i nešto više od toga jer sada kada govorimo o kohezijskoj politici govorimo zapravo o potrebi boljeg povezivanja i koordinacije kohezijske politike sa politikom zaštita okoliša, politikom prometa, sa energetskom politikom, ruralnom, urbanom politikom i naročito sa politikom istraživanja i razvoja na razini Europske unije. Također, treba sagledati koja je uloga EIB-a u provedbi svih ovih politika, jer je to od izuzetne važnosti za e, razvoj u svakoj zemlji članici. I to je naročito važno u kontekstu gospodarske politike i granica deficita koje imaju zemlje članice zato jer su zajmovi u brojnim zemljama članicama dijelom e, deficita i zbog toga sve bi se trebalo uskladiti i na razini zemalja članica, ali i na europskoj razini kako bi se ostvario najbolji mogući učinak e, fondova koje EIB dodjeljuje zemljama članicama. Dakle, potrebna je ta koordinacija i povezivanje sa kohezijskom politikom. Kada govorimo o malim i srednjim poduzećima, čula sam za brojne primjere MSP-ova koja su dobila e, jamstva od EIB-a, ali na kraju nisu mogla doći do kredita zbog tržišnih uvjeta u dotičnim zemljama, jer postoji ta fragmentacija tržišta, a uloga je e, investicijske banke upravo sprječavanje fragmentacije tržišta i omogućavanje e, pristupa kreditu malim i srednjim poduzećima u raznim zemljama članicama. Dakle, mala i srednja poduzeća imaju ta jamstva, ali ne mogu realizirati kredite zbog e, specifičnih uvjeta u zemljama članicama. Dakle, pitam se kako možemo to promijeniti i omogućiti e, izravni učinak EIB-a na e, različita tržišta. Hvala lijepa. Gospodine Fanistaro, imate riječ. Hvala lijepa na e, ovom vrlo sveobuhvatnom izvješću. Mislim da možemo razmisliti o tome kako ove zaključke možemo kombinirati sa našim redovitim radom jer ovo je bilo malo previše da bi se odma e, sve e, na brzinu svarilo da tako kažem e, ako čitate što na Twitteru objavljuje na primjer gospodin Kantajnen vidite da se stalno spominje EIB čini se da je davanja, davanje zajmova projektima e, trenutno out. E, ja sam ja sam ovo pažljivo slušao i nadam se da će i komisija komentirati ovo, ovu studiju. Kad govorimo o odnosu Europskog parlamenta, odnosno ovog odbora sa EIB-om, e, to je e, komplicirana tema jer to je na neki način kao država u državi. Ja sam e, načinio izvješće o našem mišljenju o EFSI-u i tada se smo čuli e, da je EIB odgovorna i da mi trebamo se e, prepustiti sve EIB-u, prepustiti njima. Međutim, to je e, stvar arhitekture. Mi smo e, o ovome e, govorili u u okviru članka 60 točka 3 međutim naš naša analiza se vjerojatno malo razlikuje od ovoga što ste vi prezentirali. 400 milijuna eura je izgubljeno u jednom od ovih programa. Na koji način? Je li dakle upravljanje eh, od strane EIB-a bolje? Čini se da nije. Dakle, eh, mi bismo trebali voditi brojne rasprave sa EIB-om. Međutim, u pravu ste, trebali bismo ponovo baciti još jedan pogled. E, naš e, posao ovdje je nadzor nad prođenjem kohezijske politike i nad ulogom EIB-a. E U svakom slučaju radi se o velikim količinama novca koje koje su u pitanju, međutim vi u svojoj studiji ne kažete ništa o tome. I nešto što ste rekli o sporom odvijanju, ne, to nisam shvatio, ako bi itko to trebao znati, razumijete, to ste vi. Zašto je to dakle sporije? Zašto se stvari odvijaju sporije? Je li zbog zbog tržišta, zbog situacije na tržištu ili zašto? E, dakle, ako se počnu pregovori sa EIB-om u, u jednoj godini, a u teku nekoj sljedećoj godini e, dobijete taj e, zajam, međutim u međuvremenu se situacija na tržištu promijenila, vi onda taj zajam nećete niti uzeti. To je ono što sam ja čuo. Dakle, u praksi to dakle e, na kraju nema pozitivan učinak na našu kohezijsku politiku jer se stvari odbijaju presporo. Dakle, općenito rečeno, vrlo je važno da e, razmotrimo ovo izvješće u studiju i kombiniramo E, spozna iz ove studije sa drugim analizama e, performansi koje imamo. Ovo što ste rekli o razlikama između zemalja, jasno je e, da je bila stvar slobodnog izbora zemalja članica hoće li koristiti ove instrumente ili ne. Dakle, naravno da su razlike velike jer e, različite države članice su donijele različite odluke u vezi s tim. Ali u svakom slučaju jako mi je drago što je ova e, studija e, načinjena. Zapravo ima, to zapravo je od fundamentalne važnosti. Mi ćemo u svakom slučaju ja vjerujem slijediti vaše preporuke, ja ću ih u svakom slučaju slijediti E, jer to će vjerojatno biti sve važnije i važnije dakle u budućnosti da bismo e, uspjeli realizirati naše politike uz pomoć Europske investicijske banke. U redu, hvala lijepa. Gospođa Damato je tražila riječ, izvolite. Hvala lijepa. E, zahvaljujem na prezentaciji ove studije. Naravno, e, ja i moje kolege morat ćemo se detaljnije pozabaviti ovim jer e, parlament je suočen sa, dakle radi se o tome da je studija koštala 43.000 tisuće eura. Mislim da možemo reći da je da moramo nastaviti sa e, promatranjem e, o rada i uloge Europske investicijske banke jer e, doista nam je potrebna veća transparentnost i naravno moramo razmotriti i ekonomsku i socijalnu ulogu koju djelatnost EIB-a ima. Pročitala sam da imam osjećaj da da je do sada bilo dosta financiranja e, projekata koji nisu e, u skladu sa našom e, trenutnom politikom nego na neki način su iz preživjelih politika jer se financira financiraju projekti koji e, se zasnivaju na e, e, fosilnim energijama, a ne na obnovljivim i tako dalje. Htjela bih sada postaviti jedno pitanje. Dakle, mi ćemo nastaviti raditi sa komisijom kako bismo primjenjivali i alternativne instrumente osim tradicionalnog financiranja o, želim samo podsjetiti e, da je Europski revizorski sud što se tiče upozorio da se moraju upotrebljavati e, indikatori učinkovitosti isti i na EIB kao i na druge aktere. Dakle, e, bitno je birati projekte koji e, će imati pozitivan e, učinak na zdravlje naših građana i očuvanje okališa. Hvala lijepa. Sljedeća govornica. Hvala lijepa. Moje pitanje je slično kao i od gospođa Mato, a tiče se učinkovitosti e, zajmova. Da li nam možete opsežnije reći kako točno Europska investicijska banka doprinosi e, postizanju e, ciljeva za Europu 2020 možda imate neke slične brojke o drugim ciljevima kao što su klimatske promjene, obrazovanje e, i istraživanje, tržište rada, jer e, nas zanima u prvom redu kvalitativna strana cijele priče. Ja znam da ste govorili o pomanjkanju agregiranih podataka, ali nas svejedno zanima kako su kvalitativni ciljevi, osobito ciljevi e, za Europu 2020. kako su, e, kakvu ulogu je u njihovom postizanju odigrao EIB. Hvala lijepa, a sada ću riječ dati predstavniku Europske komisije, gospodinu Tomasu Petunu, ne znam da li sam dobro izgovorila vaše prezime, da li želite riječ? Da, hvala. da tu ima mnogo pitanja i mi smo kao i vi dobili nacrt e, ovog izvješća prije tri dana i nismo imali dovoljno vremena da se detaljno, da to detaljno proučimo, tako da ne možemo sada komentirati e, činjenice e, niti preporuke, ali i teško mi je sada da e, izraziti naše stajalište, ali na temelju prezentacije koje smo sada čuli mogu vam reći da e, smo svjesni izazova s kojima smo suočeni i mi e, radimo na njima, a također priznajemo i uspjehe koji su spomenuti, a tu bih htio spomenuti Jasper, Jessica, Jeremy i e, druge inicijative. E, dakle, radi se o razvijanju financijskih instrumenata za financiranje važnih projekata u okviru kohezijske politike. Dakle, u ovoj fazi ne mogu mnogo toga dodati, o ovome ovoj studiji mi ćemo se detaljno pozabaviti činjenicama i preporukama i vjerojatno ćemo komentirati se e, skupa kasnije. Hvala lijepa. Ja se nadam da ćemo čuti više komentare za vrijeme našeg e, sastanka sa e, predstavnicima Europske investicijske banke jer to je sve skupa dio našeg e, programa nadzora nad radom Europskom investicijskom bankom. Dakle, očekujem više komentara u toj fazi. A sada, ako Profesor Bahti želi e, odgovoriti na neke komentare, izvolite imate riječ. Hvala lijepa, hvala na ovim pitanjima, osobito na komentarima. Pokušat ću odgovoriti na sve njih, a moj kolega će također dodati e, svoje komentare. Dakle, govorili ste o utjecaju EIB-a u vezi s drugim politikama, a također i u vezi sa ciljevima e, za Europu 2020. Mislim da su to važna pitanja jer bilo je različitih indirektnih utjecaja na kohezijsku politiku e, kroz ulogu EIB-a na inicijative za e, MSP-ove i tako dalje. Mi znamo da je EIB tu odigrao važnu ulogu, ali ne znamo točno koji je učinak bio e, uloge EIB-a. Dakle, mi smo pokušali shvatiti kako EIB utječe na kohezijsku politiku i neke aspekte toga smo e, uspjeli proučiti, ali e, nismo uspjeli sagledati kompletnu u cijelu sliku i ukupne, e, ukupne efekte. Ja mislim da to jest važno u vezi sa ovim što je rekao gospodin Van Nistelrooy E, tu se radi o fokusu na financijske instrumente e, umjesto na nepovratna sredstva. Kad je riječ o pokušaju da se shvati učinkovitost financijskih instrumenata, poruka je da financijski instrumenti nisu zamjena za bespovratna sredstva. I veliki broj poruka koje koje se može izvući iz ovih analiza odnosno ono što se čini da je od ključne važnosti je implementacija u jednom širem ekosustavu, dakle u, u kontekstu u od kritične važnosti, dakle ukupni kontekst, ukupni okoliš u kojem se implementiraju ovi financijski instrumenti. Što se tiče kvalitete projekata koji su odabrani i evaluacije informacije koje smo, koje imamo na raspolaganju pokazuje da u obzir odnos između e, politika i ciljeva s jedne strane i financijskih instrumenata s druge strane e, način na koji se razrješavaju napetosti između ta dva e, aspekta je prilično kompliciran to je komplicirana tema Gospođa Amato je komentirala dugoročni nadzor, to je doista vrlo važno. Mi nemamo podatke ili pokazatelje e, koji bi pokazivali da financijski instrumenti imaju pozitivan učinak na zapošljavanje, na gospodarski rast, ne znamo da li su obećanja, odnosno očekivanja ispunjena. Dakle, postoji velika potreba za daljnjim nadzorom i daljnjim, promatranjem i analizom. Da, hvala John. Ako mi dopustite, dodao bih e, samo nešto vezano uz pitanje gospodina e, Van Nistelroja o tome o, da su stope povlačenja u kontekstu inicijative vezane uz mala i srednja poduzeća manja od očekivanjima, očekivanih. E, dali smo već nekoliko objašnjenja o tome. Dakle, na jednoj razini treba spomenuti da postoji bojazan u državama članicama ili barem percepcija da gube kontrolu nad dodijeljenim sredstvima za mala i srednja poduzeća, zato što se na neki način stvari ponovno usmjeravaju na razinu Europske unije. Dakle, to je jedan dio priče možda. Zbog toga su zapravo te stope niže od očekivanih. Isto tako treba reći da je članak 39 uveden u uredbu dosta kasno tijekom e, pregovora, što znači da su brojni e, programi i dodjele sredstava na nacionalnoj razini već došle u uznapredovalu fazu. Dakle, odluke su već bile e, donesene, a inicijativa vezana uz mala i srednja poduzeća zahtijevaju odvojen E, operativni program koji zahtjeva reprogramiranje e, alokacija, a to je u brojnim slučajevima dosta teško. U tom kontekstu e, treba gledati tu brojku od 1,2 milijarde. Osim toga, treba uzeti u obzir i činjenicu da su se u određenim zemljama gospodarske prilike promijenile, odnosno da nisu bile u skladu s očekivanjima. Dakle, postoji nekoliko objašnjenja za to. I da, taj kontekst je vrlo važan. Hvala. Hvala gospodo, hvala vam na današnjoj prezentaciji. Hvala vam na izvješću. Mislim da će nam trebati još nešto vremena da bismo E, proučili cijelo izvješće. Nadam se da ćemo imati e, plodnu raspravu e, s Europskom investicijskom bankom tijekom njihova sljedeća posjeta. Kao dakle, govorili smo o, dakle, u dakle, kontekstu ad hoc sastanaka u odboru regi s kojima ćemo nastaviti u budućnosti. Sljedeća točka je makroregionalna strategija vezana uz e, Alpsku regiju. Ta strategija postala je važan element e, ostvarivanja teritorijalne suradnje e, u Europskoj uniji. U e, srpnju prošle godine e, komisija je napisala odgovor na, e, na, na pitanje vijeća iz 2013. godine, a ono se odnosilo na strategiju za Alpsku regiju. Predlaže da se, da se tom strategijom pokrije gospodarski razvoj, okoliš i energija, te promet i mobilnost. E, sastavljena, sastavljeno je samo inicijativno izvješće prošle godine. Gospođa Breso, naša izvjestiteljica, će e, iznijeti svoje inicijalne misli. E, izvješće će biti gotovo u travnju, a glasovat ćemo vjerojatno u lipnju o završnoj konačnoj verziji ovog izvješća. Imamo vremena do 17 sati danas razgovarati o tome, pa predajem odmah riječ gospođi Breso da E, iznese svoje prve e, ideje o tome. E. Hvala gospođo predsjednice. Kao što ste i sami rekli, Ova inicijativa proizlazi iz alpskih regija i započeta je 2011. godine. Službeno je pokrenuta u prosincu 2013. godine. Komisija je iznijela akcijski plan u 2015. godini i nedavno je vijeće u prosincu odobrilo konačno tu inicijativu i ona je službeno zaživjela u Sloveniji 25. i 26. siječnja. Vi ste i samo napomenuli da je to četvrta makroregionalna strategija Europske unije. Mi se svi prisjećamo svih prethodnih inicijativa, odnosno Baltik, Dunav i Jadransko-Jonska makroregija. I sve te makroregionalne strategije su pokrenute zahvaljujući nacionalnim inicijativama na područjima našeg kontinenta koja su dugo bila podijeljenja sukobima ili željeznom zavjesom i željeli smo time promaknuti gospodarsku suradnju između tih područja. Te su inicijative omogućene uključivanjem u Lisabonski ugovor cilja o teritorijalnoj koheziji i mislim da su zapravo e, te makroregije lijepo oživotvorenje cilja teritorijalne kohezije, međutim taj cilj treba bolje definirati i shvatiti kao cilj Europske unije. No, e, dan danas upravo u svjetlu razvoja, a i s obzirom na budući razvoj, te teritorije treba više integrirati u europsku metodologiju, jer vidjeli smo da one nastaju zahvaljujući međuvladinoj metodologiji, još uvijek ih se usvaja na vijeću, dakle različitim postupkom od uobičajenog europskog zakonodavstva. Osim toga, treba valorizirati izvanredan e, potencijal e, strateškog programiranja koje ti teritoriji imaju upravo u smjeru od ozdo prema gore, e, za razliku od onoga što je Europska unija predložila u posljednjim godinama, ali pristupom top-down. Dakle, to je jedan način razrada e, teritorijalnih strategija koji se razlikuje od pristupa od ozgo prema dolje. Dakle, ovo je prvi puta da ti projekti proizlaze upravo iz suprotnog smjera i zbog toga ih treba valorizirati. Iz tog razloga, kada se bavimo i jednim institucionalnim pitanjem ove vrste, nam e, treba dakle bolje sudjelovanje komisije od samoga početka u pokretanju makroregionalne strategije. Dakle, komisija ne bi smjela dopustiti nametanje takvog pristupa i u, fazi programiranja, to već komisija čini, ali također i u sljedećim fazama, u fazama provedbe, usklađivanja sa ostalim strategijama i općenitije uključivanja tih strategija u teritorijalnu kohezijsku politiku Europske unije. Trebalo bi također za budućnost osmisliti jedno formalnije uključenje Europskog parlamenta u njegovoj ulozi su zakonodavstva, dakle u fazi pokretanja, odobravanja i u praćenju rezultata koji se ostvaruju. Razvojne strategije Europske unije koje su od tolike važnosti Dakle, prema nekim procjenama te četiri velike strategije uključuju 300 milijuna stanovnika. Dakle, to su strategije koje se odnose i na budućnost i korištenje materijalnih i projektnih resursa Europske unije. Dakle, nezamislivo je da takav snažan razvoj nije pod izravnijom upravom i kontrolom e, onih subjekata e, i onih organa koji su zaduženi za e, pokretanje zakonodavne inicijative i također Europskog parlamenta koji daje svemu tome demokratski legitimitet. Dakle, mislim da bi trebalo drugačije postaviti postupke, bolje se uskladiti sa drugim politikama Europske unije i upravo zbog toga što će biti i drugih prijedloga u tom smislu, potreba nam je jedan zakonodavni akt koji će definirati okvir e, za ne samo buduće makrostrategije, nego i za postojeće. Do sada je to na negativan, e, negativno definirano, nema institucija, nema resursa, ne, ne, ne, ali želimo reći da jednoj velikoj inicijativi koja upravo zbog toga što dolazi od ozdo treba i zaslužuje okvira Europske unije. I to naravno podrazumijeva i primjenu eh, načela subsidijarnosti, odnosno dok su do sada takve inicijative promicale nacionalne vlasti, nacionalna tijela, ali i eh, europska tijela na poticaje nacionalnih tijela. Mislim da naša uloga se svodi na nadzor i podršku, ali pravo upravljanje smatram da je uloga i dužnost lokalnih i regionalnih vlasti koje trebaju voditi glavnu riječ u programima teritorijalnog razvoja koji polaze od ozdo. Jer inače glavni gradovi, a naročito e, glavni grad Europe, su daleko od toga, od tog konkretnog rada na projektiranju i onda postoji opasnost da se to projektiranje neće pretočiti u konkretne rezultate. I mi kao odbor regiji bi trebao promisliti o tome i trebali bi nastojati procijeniti e, napredovanje različitih e, inicijativa. E, strategija EU Zapin e, se smješta u jedan složeni kontekst koji obilježavaju različiti oblici suradnje u toj regiji, dakle Alpski prostor, Alpska konvencija, Interreg programi, Europske skupine za teritorijalnu suradnju i tako dalje. Tu postoji niz inicijativa zato jer su Alpe jedan povijesni prostor suradnje. To uključuje ne samo našu strategiju, dakle naša strategija ne obuhvaćava samo E, planinska područja, alpska i predalpska područja, nego i neke velike gradove od kojih e, neki predstavljaju najnaprednija područja Europske unije i ta strategija obuhvaća otprilike 70 do 80 milijuna e, ljudi prema različitim procjenama, ovisno o tome što se uzme u obzir. Dakle, tu vidimo jedno područje koje može uspostaviti ravnotežu u čitavoj Južnoj Europi u odnosu na velike gospodarske sile koje su prisutne na sjeveru Europe i dakle ona izlazi izvan okvira čiste strategije za planinska područja koja međutim ne smijemo zanemariti u e, budućem radu i u provedbi. Dakle, u taj okvir ulaze i neka od najvažnijih europskih urbanih područja i zbog toga će trebati E, voditi računa o tim dvijema odrednicama strategije, dakle o planinskim područjima koja se sada susreću sa velikim izazovima, odnosno klimatske promjene će u velikoj mjeri utjecati na planinska područja, a tu nalazimo također i ravničarska područja gdje su prisutni različiti elementi koji mogu donijeti razvoj, ali također i poteškoće i krize jer su to područja koja tradicionalno proizvode i poljoprivredne proizvode, ali su i tradicionalno industrijska područja i zbog toga se susreću sa problemima koji sada zahvaćaju europsku industriju. Mi sada ne možemo detaljno razmotriti ova tri stupa koja smo izdvojili, ali cilj mojeg izvješća bit će s jedne strane promišljenje o institucionalnoj arhitekturi i o većem osnaživanju regija i velikih e, teritorijalnih entiteta koji postoje u planinskim područjima, dakle onima koja su htjela ovu strategiju, a s druge strane počet ću od tri stupa, dakle pojačanje e, napretka, e, zapošljavanja i kohezije alpskih područja, zatim e, drugi sub se odnosi na e, pristupačnost i povezanost i tu postoje ogromni problemi jer povezanost u područjima gdje e, na svakom koraku praktički gubite signal i također gdje tržište ne uspjeva, ne djeluje, zato jer u prometu, internetskoj povezanosti, energetskoj povezanosti E, nalazimo naravno ekonomsku logiku, ali te usluge treba osigurati ako se želi razviti te teritorije, tako da su to doista važna pitanja i tu i ulazi i treći stupa, to je zaštita kulturne baštine i prirodnih resursa ovog izuzetnog planinskog područja. To nije samo prirodni ekosustav jer su Alpe oduvijek nastanjene i e, prvi europski narodi su živjeli u alpskim i prealpskim područjima. Zbog toga je i u tom smislu alpsko područje od izuzetne važnosti. Naravno, kada je riječ o tim trima stupovima, ne treba sada eh, sagledavati ono što teritorij želi, nego treba vidjeti kako omogućiti traženi razvoj i kako ukupna europska politika može tu djelovati, kakve učinke može polučiti. No ako eh, nemamo više resursa, to ne smije značiti da u već regionaliziranim programima, recimo regionalnim politikama Europske unije, ali i u drugim e, istraživačkim, energetskim programima i tako dalje, poljoprivrednim programima, da se dakle u njima ne bi moglo osmisliti natječaje koji odgovaraju na pitanja koja postavlja strategija za teritorije koja, koji imaju određene karakteristike koji ne ovise isključivo o gospodarskoj zaostalosti i koji se ne tiču samo e, gospodarskog aspekta, nego se tiču i nekih strukturnih hendikepa koje međutim ne možemo izmijeniti, ali o kojima valja voditi računa u e, osmišljavanju projekata. Dakle, zašto ne bismo onda predvidjeli, ako nema već dodatnih resursa, neke ciljane natječaje, dakle, korištenje europskih resursa koji bi bili usmjereni na rješavanje konkretnih problema tih područja. Evo, to sam htjela reći ukratko jer me već krivo gledate. Da. Čini mi se da mi želite reći da ne bih smjela više duljiti, tako da neću sada ulaziti u detalje. No, mislim da je ovo prilika za promišljanje o tome kako se makroregionalne strategije može bolje uklopiti u u prvom redu u regionalne strategije Europske unije, a u drugom redu i opću politiku Europske unije kako te strategije ne bi bile prekrasno cvijeće koje se rasalo, ali onda uvene zbog e, naše nepažnje i nezalijevanja. Dakle, ako ne bismo u tome uspjeli, onda je opasnost da će to biti jednokratni cvat ili u svakom slučaju kratkoročni procvat. Evo, zbog toga mislim da trebamo na taj način usmjeriti raspravu, odnosno na to kako mi vidimo integraciju između makroregionalnih strategija, općenitije e, e, regionalnih strategija Europske unije i e, općih politika Europske unije, a u izvješću ćemo onda iznijeti detaljnju analizu pojedinih odabranih strategija, odnosno strategija koje su odabrala sama alpska područja. Hvala. Nisam vas namjeravala prekinuti, ali ovo je najvažniji dio ove rasprave. Dakle, vaše viđenje ovog izvješća te e, kakav kontekst e, definirate za ovo izvješće. Sada će biti zanimljivo čuti izvjestitelje u sjeni. Počet ćemo s gospodinom Jakovčićem. Vidim da ste spremni. Gospođo predsjednice htio bih se priključiti eh, ovoj diskusiji na način da unaprijed kažem da poznavajući gospođu Breso već eh, dobrih desetak godina i više znajući ulogu koju je ona imala u regiji piemonte kao predsjednica te regije siguran sam da će taj izvještaj biti jako dobro napravljen jer eh, ona poznaje teritorij poznaje jako dobro regiju iz koje dolazi i probleme koje cijelo alpsko područje ima. s druge strane htio bih naglasiti dvije stvari koje je ona rekla. jedna je činjenica da je ova inicijativa došla od samih regija u e, područjima alpa slično onome kao što je jadransko jonska strategija došla od strane nekih regija na jadranu i time postaje po meni E, jedan odraz onoga što teritorij traži. i druga stvar i zadnja stvar e, ta famozna tri ne nema strukture nema sredstava i nema nove e, legislative je nešto što prihvaćam u načelu kada govorimo o europskoj razini ali mislim da će praksa pokazati da će ako teritoriji, a na primjer to mogu biti regije ili države traže neku vrstu strukture koja bi upravljala i koordinirala tom strategijom u suradnji s europskom komisijom mislim da ne trebamo zabranjivati da se regije na području jadrana ili regije na području alpa koje žele stvoriti jednu jaču koheziju jaču suradnju organiziraju i stvore i neku strukturu naravno minimalnu ali neophodnu radi kvalitetne koordinacije i onda i realizacije ove strategije. Thank you, thank you, Mr. Hvala gospodine Jakovčić. Gospodin Đoto, izvolite. Grazie, grazie, buongiorno. Hvala. Dobar dan i ja želim pozdraviti izvjestiteljicu gospođu Bresu koju ja jako dobro poznajem. Ona e, dolazi iz zapadnog dijela Italije, bila je predsjednica regije Piedmont, ja dolazim iz jednog drugog dijela Italije, bio sam pročelnik u regiji Veneto, dakle tu regiju jako dobro poznajem. I mislim da je gospođa Breso vrlo precizno e, izdvojila ono što je najbitnije za alpska područja. Postoji objektivna potreba za razvojem s obzirom na smanjenje broja stanovnika u tim područjima, a također i postoji potreba za kompatibilnim razvojem, ali pri tome se ne smijemo odreći određenih elemenata koje ja smatram ključnim. Ja dolazim iz Venecije i e, mi promatramo, vidimo Alpsku regiju kao jedan zid, jer danas su popularni zidovi, dakle jedan zid koji nam ponekad omogućuje jačanje gospodarskog i socijalnog razvoja, dakle tu postoji nedostatak povezanosti koju svakako treba poboljšati. No, mm, u svakom slučaju smatram da se sve vrti ovog, e, što se vrti oko ovog projekta se može uvećati, a tu postoje druge strategije koje nam mogu pomoći, odnosno to su važni koridori, bili oni virtualni ili realni. To je također od ključne važnosti. Dakle, Sva ta strategija sjever-jug, jug-sjever za čitavo alpsko područje od najzapadnije regije Pjedmota do e, najistočnije regije, regije Veneto, dakle sve to povezuje e, to područje, kao što je rekao kolega Jakočić, zato jer ta područja ne smiju biti izdvojena. E, koridori trebaju prolaziti kroz najsredišnja područja, ali također treba omogućiti i razvoj oko njih i to je e, važno za razvoj planinskih područja, odnosno alpskih područja. E, čini mi se da su polazne zamisli izvjestiteljice doista dobre i mi ćemo upravo poći od njih i doista je važno kada ona kaže da e, možemo prepoznati tu i različite poveznice kako bi se sve to moglo bolje razviti. Evo mislim da se trebamo usredotočiti na sve ono što bismo mogli okupiti oko te strategije. Hvala, Omar, gospodin Omar Že, sljedeći. Hvala. Nakon vrlo jasne i detaljne e, prezentacije koje smo malo prije čuli, nemam baš puno toga za dodati. Samo bih htio naglasiti jednu stvar koju, koja je već rečena, a koja mi se čini dosta važna. Činjenica je da je prva Alpska konvencija je otvorila teritorij e, od 124 tisuće e, kvadratnih kilometara e, gdje živi 24 milijuna stanovnika. I na neki način se proširio koncept E, makroregije. Radi se o doista velikom teritoriju, velikom broju stanovnika i e, isto tako ta makroregija uključuje i urbane zone. Mislim da je to jako važno i za planinska područja koja u zajedničkoj dinamici mogu e, na taj način privući investicije za ta urbana područja, a s obzirom na e, odnose snaga između e, e, sjevera i juga, to je važno i za kontekst Europske unije. Imam također jedan prijedlog. Možda bismo trebali ist inzistirati da se provede evaluacija operativnih programa i to ona, on, onih programa koja su, e, koji su se primjenjivali za prošlo programsko razdoblje i ovo sadašnje. I da vidimo kad je riječ o ovoj e, regiji e, gdje su bile usmjerene investicije te kako bismo izvukli zaključke o tome. I kao što ste već rekli, a to mi se čini da je jako važno, Važ, dakle, važno je upravljanje. I mi mislimo da treba ići prema na neki način promjeni odnosi snaga u ovoj dakle, alpskoj regiji. I na kraju, e, u svome izvješću biste se mogli usmjeriti i na provedbu, o tome ste govorili, ali mislim da je potrebno isto tako napraviti i evaluaciju. Hvala. Hvala, gospodin Marko Zulo sljedeći. Hvala, gospođo predsjednice, i želim zahvaliti kolegici So na svim zanimljivim idejama. Htio bih e, se usredotočiti na ono što smatram e, da treba biti glavna logika ove strategije, odnosno naš cilj treba biti pružanje dodatnih vrijednosti lokalnim zajednicama i to ne smijemo nikad zaboraviti. Dakle, ako govorimo o prometu, ne bismo trebali zamišljati infrastrukture koje su jednostavno za tranzit kroz ta područja, nego su to infrastrukture koje trebaju valorizirati ta mjesta. Ako govorimo o okolišu i energetici, te su dvije teme doista usko povezane. Dakle, zaštita teritorija tu mora biti na prvom mjestu. To ne smiju biti financijske špekulacije i to ne smije biti iskorištavanje resursa koje postoje u ograničenoj količini. Kada govorimo o inovacijama, ne smijemo zaboraviti na vezu sa tradicionalnom kulturom na tim teritorijima. Što to znači? Dakle, naš pristup treba uklopiti novinu u kontekst. Ne smijemo eh, pod navodnicima silovati mjesta mjesta. Nikada je riječ o upravljanju, bez obzira na e, e, organizacijske strukture koje će nastati. Ja vas e, pozivam da ne izgubimo iz vida pragmatičku. Često se govori o kodeksu dobre prakse. Evo, tu treba staviti naglasak kako bi se ostvarilo i kako bi zajednica također prihvatila ono o čemu govorimo. Hvala. Hvala. Gospodin Bogović je sljedeći. Vi, ste, vi govorite u ime izvjestitelja u sjeni ili vlastito mišljenje? Vaše mišljenje u redu. Hvala što ste mi dali riječ. Imamo četiri e, e, makroregije e, na europskoj razini, dakle imamo Baltičku, Dunavsku regiju, imamo Jadransku i Jonsku regiju, a naša mala zemlja Slovenija je članica ove tri navedene regije, dakle iako smo mali po teritoriju, imamo određene sličnosti sa e, nekim područjima susjednih zemalja i to je već korak naprijed. Dakle, spomenuli smo i Jadransko-Jonsku e, regiju, ali danas govorimo o Alpskoj regiji. Ja sam e, bio nedavno u Brdu pri Kranju kada smo pokrenuli ovu konvenciju i tamo sam razgovarao sa dionicima. I stekao sam snažne dojmove e, sa te konferencije koja je okupila 300 ili 400 sudionika koji su e, došli iz područja gdje se primjenjuje Alpska konvencija. Ova strategija je doista bila veliki pokretač razvoja i to e, pristupom od ozdo prema gore. Imali smo dva povjerenika na toj konferenciji, predstavnike vlasti, tamo je bila povjerenica Bulc, Verenica Krecu, tu je bila i gospođa Breso i tu je bila i predsjednica našeg odbora. Dakle, odaziv je bio doista ogroman i uvjeren sam da ova konvencija, ova strategija koja obuhvaća jedno od najrazvijenijih područja u Europi će biti uspješna zato jer je središnji cilj ove strategije upravo u tome da, e, stanovnici te regije koje su susreću sa sličnim izazovima, odnosno o klimatskim promjenama ili e, zaštitom bioraznolikosti ili zaštitom kvalitete prehrambenih proizvoda, pitke vode, e, pitanjem povezanosti i transporta budući da je riječ o tranzitnom području, dakle tu su i sve luke sjevernog Jadrana koje su povezane sa sjevernom Europom i ta poveznica prolazi upravo kroz e, alpsko područje. Dakle, središnji cilj ove strategije koji je sadržani u ovom dokumentu je upravo na najbolji mogući način iskoristiti stečena iskustva. I studije koje su provedene o razvoju našeg društva ukazuju upravo na te ciljeve, odnosno gospodarski rast, inovacija, mobilnost, povezanost, zaštita okološa. To moraju sve biti ciljevi od kojih će stanovnici te makre regije imati koristi. Htio bih da e, sve što se provodi u ovoj makrostrategiji e, doista provede na terenu i da se sasluša mišljenje građana i da se njima objasni što mi činimo u parlamentu i komisiji, ali također treba ih e, pozvati da razmisle o tome što oni mogu sami za sebe učiniti. Vidimo da su stanovnici ove regije doista aktivni i angažirani i da su i pri samom vrhu gospodarskog razvoja rasa u Europi. Uz pomoć ove strategije u budućnosti ideja Ujedinjene Europe će se pretočiti u svakodnevni život građana. Hvala. Gospodine Van Nistelroj, želite li se vi javiti za riječ? Da. Da, bit ću kratak. Samo nekoliko primjedbi. Gospodin Bogović je već e, iznio ono što smo mi htjeli reći. Prvo, velik dio alpskog područja je jako razvijen, odnosno to je bogat kraj. Švicarska nije dio Europske unije. Kako se s tim nositi? A isto tako i drugi dijelovi su jako bogati. Piemont predstavlja pokretačku snagu Italije. Odnosno dio Motore Italije. Vi ste naša izvjestiteljica. Tako da ne postoje samo problemi, već se radi, ne, ne postoje samo problemi, postoje i specifičnosti. Region, regionalna politika uključuje subsidijarnost i pogotovo eh, kad govorimo o ovom teritoriju koji je tako specifičan i dakle bitne su veze bez obzira o kojem smjeru se radi istog, zapad sjever jug dakle što god je u tom smislu potrebno prema mome mišljenju izvješće e, e, naslov vašeg e, izvješća je strategija Europske unije a zapravo se radi prije svega o strategiji dionika bilo da se radi o javnim ili privatnim Um, dionicima. Pa se postavlja pitanje koji je doprinos Europske unije tome. Jer makroregija može um, uh, imati odnosno um, koristiti više instrumenata, ali ne preuzeti sve. Zatim ne, jedna osoba je govorila o upravljanju. Ali to ne znači da se uh, da Europa treba sve preuzeti. Tako da ova strategija mora biti vrlo ograničena, ali njezina dodana vrijednost mora biti velika. Ako sve to uspijete postići i ako se e, pristup koji se odnosi na upravljanje ostvari, uz ovo što je već sve rečeno, pogotovo vezano od specifičnost, mislim da strategija može dati značajan doprinos. I moja posljednja primjedba je sljedeća. Dakle, u odboru regiji imamo e, politički dokument koji se odnosi na e, planinska područja, paralelno s ovim. E, o tome smo govorili zadnji put, vi niste bili. Ja sam pitao, zašto ne bismo e, o oba ova dokumenta razgovarali zajednički, u okviru zajedničke rasprave na plenarnom zasjedanju? Jer ne možemo govoriti jedan mjesec o planinskom području, u Europskom parlamentu, a idući mjesec u Alpskoj regiji. E, kako bismo imali e, mislim da ne bismo trebali imati dva odvojena zasebna e, izvješća o tome koja su dosta bliska, već trebamo imati ovaj pristup na plenarnoj o tome. Hvala. Vidjet ćemo kako će to ispasti, samo mi da samo kažem da su ovo dva različita pristup, E, e, pristupa, zato što imamo različite planine u Europi. Dakle, planine koje nisu ujedno Alpe. Ali to je moja osobna primjedba. Gospodin Polčak je sljedeći. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Imam dvije kratke napomene koje proizlaze iz onoga što su rekli gospoda Bogović i Van Nistelroj dio Alpske regije je bogat, ali se ta regija suočava e, s problemima koji su tipični i za druge europske regije. E, čuli smo prošle godine e, izvješće o mobilnosti. Puno se stanovništva seli i Alpska regija se treba suočiti sa staranjem stanovništva e, gustoća naseljenosti je premalena, a to je e, tipično i za druge regije, primjerice u Češkoj republici. E, stoga bih htio reći da bi ovo izvješće trebalo imati za cilj i težnje, obuhvatiti i težnje drugih regija koje se suočavaju sa istim problemima dakle problemima koji nisu nužno specifični isključivo za Alpsku regiju. I to je nešto e, što, treba napomenuti i na plenarnoj, ali reći i komisiji. Hvala. Vidim da se nitko drugi nije javio za riječ, pa predajem riječ predstavnicima Europske komisije. Imam dva imena na popisu. gospodin e, Andrea iz glavne uprave za regionalni razvoj, te gospođa Filomena Carvalho. Tko je od njih prisutan? Izvolite. Hvala, gospođo predsjednice. Dopustite mi da na početku kažem da pozdravljam sve komentare izvjestiteljice gospođe Bresu. i pozdravljamo potporu koju je iskazala čitavom eh, procesu. Istaknut ću odmah na početku da u strategiji sudjeluje sedam eh, država, od čega dvije eh, treće zemlje i 48 regija. I to naravno podrazumijeva određenu složenost jer Imamo jednu članicu um, Europskog ekonomskog prostora i jednu članicu EFTE, tako da trebamo uzeti i to u obzir. Ovo je europski okvir za bolju koordinaciju aktivnosti i financiranja. Dakle, ne govorimo o nekom novom sloju suradnje, nego jednostavno o jednom okviru za suradnju, za suočavanje s izazovima koji dopunjuje već postojeće strukture. Želim samo istaknuti četiri aspekta koje smatram važnim. Prvi je strategija koja se usredotoče na rezultate i konkretna djelovanja. Drugo, jest da je ta strategija orijentirana prema projektima, dakle trebamo osmisliti konkretne projekte koji će se onda provesti. Treće, ova strategija će biti uspješna ako budemo imali jasno vodstvo. I četvrto, treba nam stalno zalaganja. Ako ne budemo imali na raspolaganju potrebno ljudstvo ili financijska sredstva, ova strategija neće biti uspješna. Kada je riječ o financiranju, želim reći da postoji 72 programa, bilo regionalna ili nacionalna programa koje podržava ESIF u tom području i to je ogromni bazen resursa koje možemo mobilizirati i mi sada nastojimo uskladiti tu strategiju sa različitim financijskim instrumentima koje se već primjenjuje na tom području. I nekoliko riječi o upravljanju. Sustav upravljanja je gotovo dovršen, još treba nešto dogovoriti među zainteresiranim stranama Mm, tu je važno istaknuti prema mojem mišljenju da e, je potreban potpuno inkluzivan e, pristup e, i također postoji i platforma dionika koja omogućuje i da se čuje glas i civilnog društva i ostalih dionika u tom području. I na kraju, Želimo da ova strategija postane odmah djelotvorna. Akcijske skupine, odnosno one skupine koje će djelovati na terenu u suradnji sa stručnjacima, su već ustrojene i spremne su provoditi strategiju sukladno onim prioritetima i osima koje su prepoznate u akcijskim planovima i to su dobre vijesti za budućnost ove strategije. Hvala. Gospođo Breso, želite li e, odgovoriti na ove komentare? Da, želim. Hvala. Pa, e, želim zahvaliti kolegama na pozitivnim e, komentarima i na brojnim prijedlozima koje su iznijeli. Naravno, To je tema koja od uvijek zanima Alpe koje su tradicionalna tranzitna regija u Europi. Dakle, to je pitanje velikih infrastrukturnih projekata koje gotovo sve treba dovršiti, a neke od tih projekata bilježe i određena kašnjenja. To je činjenica s kojom se moramo suočiti i tu ne treba više ništa odlučivati nego jednostavno treba pratiti ostvarenje tih infrastrukturnih projekata. Strategija kao takva želi osigurati da te velike poveznice jug, e, sjever i istog zapad donesu koriste alpskim, predalpskim područjima, dakle da se ostvari taj sustav povezanosti i unutar tog područja. I to vrijedi ne samo za prometnu povezanost, jer isto vrijedi i e, za Daleko vode imat ćemo takozvane pametne mreže koje će prolaziti mm, alpskim područjima, ali što će to značiti e, za mm, planinska područja ako ona ne budu spojena na te pametne mreže? I isto vrijedi za internetsku povezanost koja može donijeti velike mogućnosti ako e, to postoji na teritoriju, a znamo da tamo tržište nije bilo uspješno zato jer u nekim e, područjima nije e, moguće održavati internetsku povezanost bez doprinosa države, a e, internetom se služe svi za obavljanje raznih zadaća, recimo za poštanske usluge i tako dalje. Dakle, tu je važno pitanje povezanosti i e, između velikih pravaca koji prolaze Europom i infrastrukture koja je prisutna na tim teritorijima. I tu treba mnogo toga učiniti, a e, radne skupine koje već djeluju i koje je spominjala komisija, već mislim dobro rade, a e, treba im pomoći da rade još bolje upravo na ovim pitanjima. I još e, jedno pitanje koje su spomenuli brojne kolege jest odnos između pravih planinskih područja i ravničarskih područja koja su sada doista prikladno uvrštena u tu strategiju. To je još jedno važno pitanje. Ako želimo da to bude područje koje će donijeti ravnotežu između sjevera i juga, ono što e, treba postići jest dijalog između planinskih područja koje raspolaže velikom bašinom i ravničarskih područja. Naravno, kulturni i prirodni resursi i planinskih područja su još jedno veliko pitanje. Nije dovoljna samo zaštita, ne bi bilo dovoljno isključivo zaštićivati Alpe zato jer su Alpe oduvijek nastanjene i njima se oduvijek prolazi. Dakle, pitanje je kako možemo bolje spojiti valorizaciju i zaštitu. I također pitanje prilagodbe klimatskim promjenama je od ključne važnosti. Naime, e, Alpe e, su jedan od ukrasa Europe, ali suočavaju se sa velikim problemima prilagodbe klimatskim promjenama. Tek je malo snijega palo ove godine i tu zbog toga treba promisliti o budućem turističkom razvoju jer turizam upravo jedna od najvećih djelatnosti koja je prisutna u tim područjima. Dakle, postavljeno je čitav niz pitanja na kojima treba raditi. No, zapravo, za, zašto e, strategija za alpska područja ne za sve planine. Naravno to je posebno područje, no to je isto vrijedi i za ostala planinska područja, no e, povijest i obilježja Pireneja ili Karpata su drugačija od obilježja Alpa. To je i osim toga jedna strategija koja proizlazi iz samih teritorija koji uživaju doista dugu tradiciju suradnje, ali koja žele ojačati tu svoju suradnju putem jednog instrumenta koji je Europska unija osmislila upravo kako bi to omogućila. U toj strategiji Također sudjeluju dvije neeuropske zemlje, Švicarska i Lichtenstein, ali te su zemlje e, dijelom europskog gospodarskog prostora i dio su Schengena i također imaju e, dugotrajnu tradiciju suradnje. Dakle, e, to, su, upravo, to čini kompleksnijom ovu makroregionalnu strategiju, jer cilj ove strategije je upravo ponovno spojiti područja koja su bila dugo odjeljena i to znači također i uže sudjelovanje zemalja e, koje ne mogu biti osutne iz jedne takve makrostrategije jer su od uvijek sastavni dio tih područja i zbog toga je ta strategija drugačija drugih makroregionalnih strategija. Planina nije planina jer svaki teritorij je drugačiji, čak i ravnica nije posuda ista i svaki teritorij ima svoja obilježja, a velika prednost makroregionalnih strategija je da one polaze od osjećaja identiteta koji prethodi takvim strategijama i e, koji potiče e, te teritorije na suradnju. Kada smo govorili o teritorijalnoj koheziji, kada je to uvršteno u Lisabonski ugovor, e, mi nismo potpuno definirali što to znači. Pa ja smatram da su makroregionalne strategije jedna od mogućih definicija teritorijalne kohezije u Europi. To znači da Europa, nadajmo se, jest ujedinjena i da, da će tako mi ostati i da želi surađivati. Evo, nadamo se, iako tu postoje neke ne baš pozitivne naznake, no E, to znači također da Europa priznaje određene specifičnosti na europskom teritoriju koje ne smijemo zanemariti ako doista želimo e, surađivati, i naučiti zajedno raditi i također uspješno e, spojiti i područja koja su podijeljena tisućama kilometara granica koje su prisutne na našim teritorijama, I tu postoje i neki teži izazovi, odnosno depopulacija, što također otežava i pristup uslugama, a upravo stoga je bitan ovaj dijalog između planinskih područja i ravničarskih područja i velikih centara, jer kako e, sa e, planinskih područja dolaze resursi u ravničarska područja, također i sa ravničarskih područja dolaze u planinska područja resursi poput turizma. No taj turizam treba bolje e, promisliti, osmisliti i s obzirom na klimatske promjene. Važno je i što je komisija spomenula da nam treba snažno vodstvo i o tome smo razgovarali na Brdu Prikranju u Sloveniji na pokretanju ove inicijative. Odnosno, bez snažnog vodstva neće moći se ništa ostvariti jer nam je potrebna volja za suradnjom i također sposobnost objedinjavanja ne samo financijskih nego i ljudskih i materijalnih resursa. Pomislite primjerice na potencijal sveučilišne mreže koja je predviđena strategijom. Dakle, okupiti sveučilišta mm, iz ovoga područja koja će raditi na glavnim problematikama povezanosti, klimatskim promjenama, na razvoju održivog gospodarstva što je od ključne važnosti za planine, to su brojne tematike, inovacije i tako dalje. Dakle, e, Alpe nisu zaostalo područje, nego je to uvijek područje koje je donosilo inovacije i industrija naših područja nastala je u alpskim područjima iskorištavanjem postojećih e, izvora energije i e, resursa. Dakle, Alpe su i inovacijske područje, ne samo tradicionalno, očuvanje tradicije je važno, ali je važna inovativnost. Dakle, objedinjavanje velikih istraživačkih središta i znanja koje postoji u tim područjima kako bi se obogatilo konkretne projekte je još važnije od stavljanja na raspolaganje financijskih resursa. Financijski resursi, ako postoje, inteligencija i spremnost na suradnju, su, ako da tako kažem, sporedne važnosti. Ovo je doista ogromno područje i e, suradnja zahtjeva i predanost i ulaganje velikih napora, tako da je tu pitanje snažnog vodstva važno i to treba istaknuti. No naravno, kako bi se ostvarilo snažno vodstvo, sustav upravljanja mora prepoznati doprinos samih teritorija, jer su oni sami dionici čitav niz godina ministri vanjskih poslova su se e, da, da će se oni sedam godina baviti avskim područjima jest e, zapravo preveliko očekivanje, no nije preveliko očekivanje da predsjednici regija, rektori, e, sustav poduzetnika i dionika u širem smislu riječi da se oni za to e, zainteresiraju. Dakle, to je ispravno očekivanje jer je e, čvrsto i snažno vodstvo doista ključno za uspjeh. Hvala svima. I dalje ćemo imati prilike za raspravu na temelju izvješća koje ćete uskoro dobiti, no meni je bilo doista važno čuti ovu raspravu kako bih e, se upoznala sa naglaskom koji treba dati izvješću. Hvala. Evo, završili smo sa prvom razvinom gledišta u ovom izvješću i sada možemo nastaviti sa sljedećom eh, točkom na dnevnom redu. U rujnu 2015. godine Odbor UN za prava osoba sa invaliditetom je usvojilo zaključujuće napomene o početnom izvješću Europske unije koje se odnosilo na e, provedbu konvencije UN-a o pravima osoba sa invaliditetom. Nakon e, dijaloga sa UN-om e, analisti nadležnih odbora UN-a i odbora EMPL u suradnji sa odborima Libe i Peti izradili su izvješće o stanju provedbe ove konvencije un u Europskoj uniji. Gospođa Hej je izvjestiteljica za mišljenje odbora EREGI, no nažalost ona nije mogla doći danas, tako da će gospođa Kreo e, predstaviti nacrt mišljenja u njezino ime. Roza ulaganja amandmana je ponedjeljak 22. veljače u podne kako bismo imali dovoljno e, vremena za ulaganje mišljenja i kako bismo o tome glasovali u ožujku. Vrijeme za raspravu je ograničeno, nažalost, i daje ću odmah riječ gospođi Kreo, a onda izvjestiteljima u sjeni. Izvolite. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Vrlo mi je žao što gospođa Hed danas nije mogla doći na sastanak. Ja sam i sama to saznala tek prije sat i pol vremena kad sam stigla u Brisel pa nisam osobito dobro pripremljena. I samo vam mogu pročitati ono što mi je gospođa eh, Hed napisala. Nadam se međutim da to nije baš jako komplicirano. Eh, mislim eh, da smo proteklih godina e, jako vodili računa o e, pravima osoba s invaliditetom e, i da je to integrirano u naše zakonodavstvo u kontekstu kohezijske politike. Sad ću prijeći na engleski kako ne bi to morala dva put u glavi prevoditi i sad ću vam jednostavno pročitati ovo što je napisala gospođa Head. Dakle, e, preporuka je da se fokusira na dakle e, članci 7 i 96 e, ovih ove konvencije gdje se radi naravno o uključivanju osoba s invaliditetom u e, europsko zakonodavstvo o korištenju kohezijskih fondova Dakle, kao drugo, mišljenje ohrabruje zemlje članice kao i regionalne i lokalne vlasti da pojačaju napore na području prevencije diskriminacije i isključenosti osoba s invaliditetom, uključujući i promoviranje e, njihov, e, njihov e, pristupa zdravstvenoj skrbi za te osobe. Mišljenje poziva komisiju da usko surađuje sa parlamentom u vezi sa e, područjima koja još izazivaju zabrinutost, odnosno gdje još treba poraditi. I konačno mišljenje također kaže da se financijska sredstva trebaju koristiti kako bi se podržale podržale osobe s invaliditetom da e, žive u, na način koji e, omogućuje njihovu uključenost u e, društvo. Gospođa Head se unaprijed veseli suradnji sa izvjestiteljima u Sjeni i svim ostalima koji će dati svoj doprinos izradi ovog mišljenja. Hvala lijepa. Sada ću riječ dati izvjestiteljima u Sjeni. Za početak riječ ima gospodin Polčak. Hvala lijepa. Uvjeren sam da ćemo dobro odgovoriti na ono što je navedeno, te da ćemo navesti sve važne teme. Držim da se ovo izvješće ne odvaja od Europske strategije za osobe s invaliditetom za razdoblje do 2020. godine i to prije svega u dijelu koji se odnosi na preuzimanje nadležnosti od strane Europske unije. Osobe s invaliditetom su u prošlosti mogle su zapravo imale koristi od značajnog napretka postignutog u prošlom razdoblju. I izvješće pokazuje da svaka šesta osoba u osobi u Europskoj uniji ima određenu vrstu invaliditeta. To je značajan postotak. Može se raditi o invaliditetu različite razine, različitog stupnja, ali to je otprilike 80 10 milijuna um, europljana koji ne mogu u potpunosti sudjelovati u gospodarskom životu, društvenom životu i mogu se e, suočiti, s preprekama zbog kojih neki završavaju i u siromaštvu. I mogu se osjećati um, zakinuto, odnosno inferiorno i velika većina osoba starijih od 50 godina e, bore se s barem nekim zdravstvenim problemima koji ograničavaju njihovu e, aktivnost. A to je pogotovo izraženo s osobama s teškim invaliditetom. Dakle, radi o dokumentu Dakle, imam pred sobom jedan dokument koji se citira u izvješću i e, u jednom paragrafu se govori kolika je važnost ove teme s obzirom na sadašnje tendencije. A važnost e, ove teme će biti sve veća i to pokazuje e, koliko će mjere kohezijske politike sve postati sve važnije. Također bih htio istaknuti činjenicu da u europskoj strategiji za osobe s invaliditetom se traži deinstitucionalizacija skrbi koja se pruža osobama s invaliditetom. Naše mišljenje e, izraženo je u jednom dokumentu Europskog e, parlamenta koji se e, bavio marginaliziranim osobama, a taj dokument je bio prije svega usmjeren na države članice i potrebna je veća koordinacija država članica kako bismo postali otvoreniji. Gospođa izvjetiteljica je sastavila izvješće koje, je sažeto, ali vrlo cjelovito i osobno ću podnijeti jedan ili dva amandmana, ali mislim da je ovo doista jako solidan temelj za danji rad. Hvala lijepa. Sada ću dati riječ gospođi Reintke, a onda gospodinu Matu. Želite li riječ da Hvala lijepa. Bila sam iznenađena jer sam tako brzo došla na red. U svakom slučaju jako mi je drago i želim zahvaliti izvjestiteljici na ovom mišljenju. Mi vjerujemo da je ovo vrlo e, dobro polazište jer kao što je već spomenuto pitanje uključenosti ljudi s invaliditetom trebalo bi zapravo biti mnogo više u našem fokusu jer EU unija tu doista može biti e, e, predvodnica ne samo u okviru primjene konvencije UN-a nego i što se tiče strategije horizontalne e, jednakosti. Tu su nam potrebni e, daljnji napori kako bismo uključili ljude sa invaliditetom u, naše europsko društvo. Vi svi znamo da ove mjere mogu doista imati financijske implikacije, dakle iz naše e, E, perspektive kad je reč o tome kako možemo upotrebiti europske fondove za poboljšanje života osoba s e, invaliditetom. Mislimo da je ovo vrlo važno mišljenje. E, međutim, ima još nekoliko točaka gdje mi vjerujemo da ovo mišljenje još može biti poboljšano, pa ćemo uložiti amandmane, na primjer kako bi se E, spriječilo da se e, fondovi upotrebljavaju na način da se poveća segregacija, a to je do sada bilo slučaj, na primjer zemlje članice su do sada e, fondove donekle upotrebljavale na način koji je čak povećavao segregaciju E, dakle, želimo također naglasiti e, točku da su jednakost i nediskriminacija vrlo važna načela i e, da nam europski fondovi omogućuju da smanjimo diskriminaciju u svim područjima, na primjer na području zdravstvene skrbi i e, da se ti fondovi trebaju također koristiti i na način da se recimo i omogući e, sudjelovanje e, osoba s invaliditetom u donošenju odluka koje jer je to važan dio njihovog uključivanja u ukupni društveni život nadalje na lokalnoj razini važno je imati otvoreniji pristup osobito E, kad je riječ o uslugama i direktnom uključivanju e, ljudi sa invaliditetom e, kojima treba omogućiti da u potpunosti uživaju sva svoja prava kao građani Europske unije. U svakom slučaju jako se veselim budućoj suradnji s kolegama na izradi ovog mišljenja. Hvala lijepa, gospodin, gospođa Mato ima riječ. Hvala, e, želim, zahvaliti izvjestiteljici i njezinoj koordinatorici u, u klubu SID-a E, čestitam na ovom mišljenju i također na odabranoj tematici je ona od velikog značaja. Kao što znamo, Europska unija se priključila e, u enoj konvenciji o pravima osoba sa invaliditetom u prosincu 2010. godine i to je bio prvi dokument o ljudskim pravima koje je e, ratificirala Europska unija u, svojoj potpunosti i mm, to je za sada jedini. Kažem u potpunosti zato jer izvorni protokol nije potpisan ili ratificiran. E, sada je e, ova konvencija predmetom e, rasprave u komisiji kada je riječ o osobama s invaliditetom. U našem odboru, odboru regiji, sve što ima gospodarsku, socijalnu i teritorijalnu vrijednost znači da treba osigurati visoku kvalitetu života europskih građana, naročito osoba sa invaliditetom. E, zbog e, kašnjenja i rezova u socijalnim rashodima zbog krize milijuni osoba s invaliditetom nalaze se u siromaštvu i u stanju socijalne uključenosti. Socijalne usluge su od ključne važnosti kako bi osobe s invaliditetom mogle neovisno živjeti i kako bi mogle potpuno sudjelovati u društvenom životu kao što i jamči UN-ova konvencija. Svakako treba e, revidirati e, zakonodavne institucionalne mehanizme Europske unije kako bi svi poveli računa o načelima koja su utvrđena konvencijom e, i pri tome treba pozvati na doprinos osobe sa invaliditetom. Na kraju želim reći da bi Europska unija i sve zemlje članice koje to još nisu učinile trebale što prije ratificirati tu konvenciju što znači da trebaju ratificirati izborni protokol u ove konvencije o pravima osoba sa invaliditetom. Da je protokol važan zato jer bi odboru za e, ljudska prava osoba sa invaliditetom omogućilo da zaprima e, i e, pojedinačne i skupne prijave i kako bi taj odbor mogao pokrenuti istragu. To je jedan mehanizam koji jača provedbu same konvencije kao što ističu i sami dionici i organizacije poput e, European Disability Foruma i zbog toga je e, od ogromne važnosti e, pristupiti ratifikaciji protokola o kojem je riječ. Hvala. Thank you, very much, Mr. Jakovčić, on behalf of the shadow rapporteur. Yes, lijepo, predsjednice. Ja ću ime našega izvjestitelja u sjeni gospodina Takule reći nekoliko rečenica. osamdeset milijuna ljudi procjenjuje se e, u europskoj uniji imaju posebne potrebe i to samo pokazuje koliko je važno da se ova konvencija ujedinjenih naroda o takvim osobama i prava, njihovih prava da se zaista implementiraju e, u svim zemljama članicama na efikasan način to znači niz promjena koje treba učiniti e, prije svega u samim glavama u obrazovnom sustavu u svemu onome što znači e, kulturni elementi koji postoje oko problema e, osoba s posebnim potrebama pa do onih najkonkretnijih problema s kojima se osobe suočavaju a to su razne fizičke barijere. često su mentalne barijere i jače ali fizičke barijere su sigurno nešto što Eh, moramo pokušati učiniti u svim zemljama članicama gdje imamo naravno i odličnih primjera ali imamo naravno nažalost još uvijek i dosta eh, velikih kočnica. tako da eh, mi se kao alde krajnje radikalno zalažemo za to da se E, implementira ova konvencija u svim zemljama članicama zajedno s europskom iznađu financijska sredstva koja nažalost često i mogu biti problem jer zahtijevaju e, naročito fizičko rješavanje barijera zahtijeva dosta financijskih sredstava ali mislim da alternative nema i da nemamo šta drugo učiniti nego da upravo e, stanemo iza tih osoba koje imaju zaista posebne potrebe a ima ih kao što sam rekao procjena je oko eighty milijuna takvih građana su naši sugrađani. Thank Hvala lijepa. Koliko vidim nitko se drugi nije javio za riječ, pa riječ sada dajem predstavniku komisije. Vidim, e, na popisu imam e, prezime Range, ako nisam dobro izgovorila prezime, molim vas upozorite me. Hvala. E, imam jedno vrlo francusko ime, ali ono ujedno i vrlo dugačko. Hvala što ste mi dali riječ. U ime komisije e, primam na znanje e, da su brojni E, brojne osobe koje su se javile u ovom odboru za riječ su izrazile e, veliko zadovoljstvo. Ovo je vrlo važna e, tema za nas. Um, ja sam voditeljica odjela koja se bavi pravima osobama s invaliditetom. No, vratimo se temi. Naravno, mi smo jako uključeni u ovu politiku i u zaštitu prava osoba s invaliditetom i sasvim je jasno da svi aspekti koji ste naveli, a odnose se na e, regionalnu politiku, su važni za naš e, rad. Sve što je rečeno nam je pokazalo potrebu da se e, strukturni investicijski fondovi Europske unije koriste u ovu svrhu, naravno uz klauzulu o uvjetovanosti, odnosno da postoje određeni uvjeti i u državama članicama smo u ovom programskom razdoblju primijetili da je da, da postoji svijest o toj potrebi ali želimo da se to vidi na konkretni e, način prije, prije svega sada mislim na europski socijalni fond kad je riječ o europskom fondu za regionalni razvoj e, mislimo dakle da je to važno. Potrebne su nam i strukture, ali i usluge. Sve što će e, poduprijeti provedbu e, UN-ove konvencije je nešto što podržavamo. I primila sam na znanje sve što je rečeno, kao i namjere da se podnesu amandmani uključujući i e, primjedbe koje su opravdane, a odnose se na ratifikaciju e, fakultativnog e, protokora. Međutim, to je kompleksna stvar jer tu postoji određene pravne e, stvari koje treba riješiti. Trenutno vam ne mu dati neke konkretnije podatke, ali vode se intenzivne rasprave o toj temi. Da vidim jesam li nešto ispustila. Samo trenutak, molim vas. E, mislim da sam više manje sve dotaknula. Dakle, kad je riječ o deinstitucionalizaciji, to je nešto za što sam sigurna da će izvjestiteljica naglasiti, jer je to nešto što je jako važno i za odbor koji se bavi zapošljavanjem. Evo, i to je to, ispričavam se što sam bila malo e, konfuzna. Hvala vam još jednom. Thank you, uh, Hvala lijepa. E, ja se ispričavam što sam krivo izgovorila prezime. Oprostite, gospodine Van Nistelrooy, imate riječ? Ako mi dopustite samo jedan komentar, e, malo sam okljevao jer Nizozemska nije ratificirala ovu e, konvenciju UN-a. E, u tijeku je rasprava o tome. Možda bi bilo mudro e, pozabaviti se formulacijom točke 6 u našem mišljenju gdje kažemo da e, bi se sredstva iz fondova trebala koristiti za e, podršku E, institucionaliziranim uslugama, međutim možda bi tu trebalo konkretnije reći koji fondovi, sredstva iz kojih fondova. E, možda bismo tu mogli pokušati precizirati ovu formulaciju kako ne bismo e, kako ne bi nastala prevelika očekivanja na temelju našeg mišljenja. Dakle, tu je riječ o decentralizaciji usluga za ljude sa invalidnošću, a naravno da e, su to stvari koje se samo djelomično mogu financirati iz naših fondova. E, hvala lijepa, svakako možete e, uložiti amandman u vezi s tim, rok za amandmane je 22. veljače. Hvala lijepa, gospođo Krel, imate riječ. E, hvala, želim doista zahvaliti na aktivnoj suradnji i doprinosima ove raspravi. Ja mislim da što se tiče članaka 1 i 7 e, 1 i 96 da je doista jasno o kojim e, fondovima je tu riječ jasno je da nije riječ o miješanju u e, pitanja koja su u nacionalnoj nadležnosti. Dakle, ovdje se radi samo o onome što je u okviru mogućnosti koje imamo e, u vezi sa fondovima za kohezijsku i regionalnu e, i za regionalni razvoj. U redu, hvala lijepa. Time završavamo ovu raspravu i prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Dakle, komisija je usvojila delegirani akt u vezi sa člankom 1202 gdje se specificira da li e, će države članice nadoknaditi nepovratne iznose e, Europski parlament je obavješten 29. siječnja mi smo vam e, prvog veljače e, dostavili dokument e, putem e-maila. Europski parlament može dati prigovor na delegirani akt u roku od dva mjeseca nakon njegove objave, a da bi uložio pregovor, Europski parlament mora usvojiti rezoluciju i obrazložiti na temelju kojih, na temelju čega ulaže prigovor. Ako e, želi, e, nadležni odbor može tražiti produljenje roka za još dva mjeseca ako se e, ne uloži primjedba u delegirani akt će se smatrati usvojenim. A sada bih riječ dala predstavniku komisije koji će nam objasniti E, svrhu ovog delegiranog e, akta, a potom ćemo donijeti odluku kako ćemo postupiti. Gospodine Peters, izvolite imate riječ. Hvala lijepa gospođo predsjednice. Dakle, svrha ovog delegiranog akta je da se odluči da li će da li se nepovratna sredstva e, trebaju financirati, financirati iz sredstava Unije ili iz proračuna država članica. Dakle, tu se radi o tome da e, su zemlje članice odgovorne za otkrivanje, sprečavanje i korekciju nepravilnosti i e, za povrat sredstava od korisnika sredstava, e, a ako ne uspiju povratiti ta sredstva, onda mogu zatražiti da se ta sredstva pokriju iz proračuna Europske unije taj delegirani, ovaj delegirani akt e, opisuje jednu proceduru na koji način će se to e, činiti e, jer ako komisija ne reagira u određenom roku to znači da će se ta sredstva pokriti iz e, proračuna Europske unije. Dakle, ovdje su definirani kriteriji po kojima se određuje da li je zemlja članica djelovala u skladu sa e, sa odgovarajućom e, na odgovarajući način ili ne. Ovim nacrtom su također se također kaže da zemlja članica može odlučiti ne tražiti povrat sredstava ako se radi o iznosu ispod 250 eura. I da zemlje članice ako se radi o zajedničkom projektu i projek, suradnji nekoliko zemalja članica na zajedničkom projektu da također mogu donijeti odluku da ne traže povrat sredstava. U redu, hvala lijepa. Kolege, da li želite komentirati? U redu, kolega Van Istolno, izvolite, imate riječ. U redu primili smo na znanje ovu informaciju, mislim da bi moglo biti važno raspraviti o ovome sa koordinatorima. Sada smo dobili dakle informacije i moramo razmisliti o e, tome skupa sa našim tajništvom i potom ćemo e, dakle odlučiti kako ćemo dalje postupiti. U redu, imali daljnjih komentara? U redu, hvala lijepa. Jasne su nam sada opcije kao predsjednica odbora. Ja predlažem da odbor ne traži produljenje roka za još dva mjeseca i e, mislim da možemo e, postaviti rok za podne 23. veljače za sve članove odbore da pošalju E, tajništvu nacrt eventualne, e, eventualnog prigovora ako smatrate da ga trebamo uložiti. Slažete li se sa tim prijedlogom? U redu, izgleda da se slažemo. Dakle, sada imamo rok za E, nacrte eventualnih prigovora. U redu, e, s time mogu zaključiti e, dio sastanka koji je otvoren za javnost. Molim sve koji nisu pozvani na sastanak koordinatora da napuste dvoranu. Nastavit ćemo sa sastankom koordinatora. Hvala lijepa.